Hello everyone, good evening. Dobro večer svima. Lijepo molim da zauzmete svoje mjesta kako bismo mogli krenuti sa sastankom. Evo, nema nikakvih nogometnih utakmica, ništa se specijalno ne događa, možemo se opustiti. Dakle, riječ je o izvanrednom sastanku, upoznati se ste s dnevnim redom. Ukoliko nema primjedbi na dnevni red, smatram da je usvojen nekoliko najava. Javna rasprava koju organizira odbor peti u suradnji s nama o utjecaju endokrinih disruptora na javno zdravlje i okoliš, e, kako usvojiti zakonodavni okvir i propise Europske unije temeljem zaprimljenih predstavki održat će se u četvrtak 22. ožujka od 9.45 do 12.30 u dvorani Jan 6Q2. E, svi ste pozvani Postoje osim toga određene izmjene o kojima vas želim izvijestiti u tajništvu Envija. E, Kristina Malmros i Nora Hankamper e, pridružit će se tajništvu e, odbora PEST, odbora za pesticide od danas kao voditeljica tajništva i referentica u ime odbora ENVI Zahvaljujem im eh, na radu u Enviju i želim im puno uspjeha i sreće u svjetlu ovih novih izazova. Eh, što se tiče jezičnog režima, na raspolaganju nam je prevođenje na 16 službenih jezika, a kao što je i uobičajeno, eh, materijali za sastanak dostupni su na internetu i imamo prenošenje putem interneta. E, što se tiče zapisnika od 7. prosinca, ukoliko ne bude primjedbi do kraja današnjeg sastanka, smatrat ćemo da je zapisnik usvojen. Još E, nekoliko informacija. E, u tijeku je postupak trijaloga i tu vas trebam izvijestiti e, da se vode trijalog o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Sastanak je održan 26. veljače. Razgovaralo se na stručnoj razini i vodila se detaljna rasprava o važnim političkim pitanjima koja su povezana sa još uvijek otvorenim pitanjima koja su na dnevnom redu. Rasprava je bila konstruktivna i e, dogovoreno je da ćemo e, dalje razmatrati tehnička pitanja e, prije trećeg trijaloga koji će biti 22. ožujka. Osim toga, vodi se postupak trijaloga i što se tiče dosija Zofoli, a odnosi se na praćenje emisija CO2 i izvješćivanje u odnosu na potrošnju E, goriva e, teških gospodarskih e, vozila. Dogovorili smo da ćemo skoro sva pitanja proslijediti na daljnje preispitivanje na tehničkoj razini e, sa ciljem e, da se njima ponovno bavimo na drugom trijalogu 26. ožujka. A sada prelazim na glavnu temu e, večerašnjeg sastanka. Riječ je o izvješću sa misije koja je bila u Amsterdamu, a bavila se pitanjem premještanja sjedišta Europske agencije za lijekove. Misija je bila 22. veljače, a na čelu misije je bio kolega Gianni Lavija. E, tako da sada više neću duljiti i e, molim kolegu da podnese izvješće. Hvala lijepa. Vrlo ću vam kratko ispričati kako je izgledala naša misija u Amsterdamu. E, to putovanje bilo je vrlo korisno kako bismo jasno shvatili situaciju, vidjeli e, sama e, mjesta i zapravo su izvjesnom smislu izvjesnosti znati kako će izgledati preseljenje. Zahvaljujem nizozemskoj vladi što nam je prenijela čitav niz korisnih informacija, a osim toga dopustili su nam da obiđemo sadašnje sjedište kako i mjesto gdje će jednoga dana biti izgrađeno trajno sjedište Europske agencije za lijekove. Bilo je vrlo korisno, trajala je naša emisija samo jedan dan i prikupili smo mnogo korisnih informacija. U prvom redu pojasnili smo određene aspekte vezane za postupak koje je slijedilo vijeće i koje sasvim sigurno nisu u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, a jasno je da i u mišljenju koje nam je dao odbor AFKO stoje upravo ti aspekti. Međutim, na licu mjesta imali smo mogućnosti vidjeti gdje se nalazi privremeno sjedište e, koje je Europska agencija za lijekove izabrala nakon sukoba s nizozemskim vlastima. Oni imaju tehnološki naprednu zgradu, ali potrebno je napraviti neke radove koje međutim neće biti problematično izraditi do onog trenutka kada je e, potrebno da EMA se preseli tamo. Predviđeno je da 1. siječnja 2019. godine Europska agencija za lijekove započne preseljenje, a samo selitba trebala bi biti dovršena do kraja ožujka sljedeće godine. Imali smo također mogućnost i to tijekom cijelog dana razgovarati s izvršnim direktorom agencije. Na taj način smo se uvjerili da sama agencija ne bi morala imati bitnih problema zbog to dva, dvostruke selitbe. Prvo u privremeno sjedište, a nakon toga u stalno sjedište. A e, aktivnosti agencije moći će se nastaviti bez bitnih poteškoća, iako će neki postupci biti nešto sporiji za slučaj da e, do e, preseljenja dođe do sredine studenog 2019. godine. Zapravo tamo gdje se problem zaista postavlja jest e, problem vezan za trajno sjedište. To trajno sjedište je apsolutno neizgrađeno, a treba se izgraditi zgrada od 20 katova. Za sada je to samo teren. Nizozemska vlada nas je pokušala uvjeriti da će sve biti u redu, međutim morat ćemo budno pratiti situaciju za slučaj da se bude kasnilo sa selitbom u trajno sjedište EME i jednostavno ta agencija više neće moći e, raditi na odgovarajući način. A moramo budno paziti zato što rad Europske agencije za lijekove ovisi zdravlje europskih građana. Iako smo dobro surađivali e, sa izvjestiteljima u Sjeni, naročito kad se radi o po pitanju kompromisa i e, na temelju mnogih stvari koje smo saznali i za samog obilaska e, tih zgrada od terena u Amsterdamu. Tijekom samog posjeta, e, dakle, obogatili smo sve što smo saznali i uz odgovore nizozemskih vlasti. Zaključno zahvaljujem nizozemskim vlastima na suradnji koju su nam pokazali. Hvala lijepa gospodine Lavija na ovom izvješću. Smatram da izvješće sadrži vrlo bitne elemente za nas koji će nam biti korisni tijekom glasovanja danas. U ovoj delegaciji bilo je još nekoliko kolega, gospođa Borsan, gospođa Krupa, gospođa Lis, gospođa Oken, gospođa Petičini. E, želi li se netko od vas javiti za riječ? Ako ne, e, postavila bih pitanje žele li se drugi članovi javiti za riječ? Gospođa Grlini. Hvala lijepa. Ja sam htjela samo još nešto dodati kako bi informacije bile potpune. Direktor Razi je rekao da će neke aktivnosti e, morati suspendirati, recimo obuku i školovanje, jer ako e, dakle osim 13.000 e, kvadrata budu imali 2700 kvadrata, neke aktivnosti će prekinuti privremeno e, jer e, kao što je na primjer obuka. I iz tog razloga nije moguće da se trajna selidba odgodi jer u redu za ovih 8 mjeseci, ali niti dana više. Htjela bih još dodati da su jako puno govorili, ali nisu nam dali nikakav konkretan dokaz da će se rokovi poštovati. Oni su jako puno govorili da će se držati rokova, što sam i očekivala da će reći. Međutim, u novinama piše da samo jedno poduzeće će na kraju graditi tu zgradu zato što se drugo poduzeće povuklo jer je to drugo građevinsko poduzeće jednostavno reklo nismo u stanju držati se ovih rokova. Dakle, po mom sudu sve su ta samo isprazne riječi. Hvala gospodin Kaputo. E, hvala. E, Europska agencija za lijekove je e, dodjeljena Amsterdamu, a ja i dalje mislim da e, sam, me to dosta zbunjuje jer osim što se nije konzultiralo u samom postupku dovoljno Europski parlament, ali i što je ponašanje nizozemskih vlasti me brine. E, Italija je bila spremna i već imala zgradu u Milanu koja je odmah ponudila i gdje se bilo moguće odmah e, preseliti, ali nizozemske vlasti su zapravo ponude neke stvari, ovo što se dogodilo je apsolutno absurdno. Kao što je absurdno da za vrijeme službenog posjeta našeg izaslanstva da je nizozemsko ministarstvo prešutjelo da se od dva poduzeća koje su se prijavili na natječaj za izgradnju novog sjedišta, da se jedno od ta dva poduzeća povuklo kada je vidio koje bi rokove moralo poštovati. Osobno glasati su protiv a ovoga jer mislim da su amandmani kompromisni amandmani apsolutno e, smiješni i e, mislim također da Europski parlament bi trebao preuzeti na sebi odgovornost, tražiti suspenziju i u međuvremenu pitati zašto je nizozemska vlada tako važne informacije tajila. E, kao da je sve to skupa zapravo dovelo u drugi plan legalan način dodjeljivanja sjedišta. I nadam se da će sve to ispraviti na površinu pred Europskim sudom kojim će se raspravljati o gradu Milanu i o e, Italiji koji su imali ovaj slučaj. Gospođa Grostet. Sve ovo doista žalosno. Mislim da dovesti pitanje napravljen izbor. Znate, jer a istina je da određeni broj nas ima određene sumnje, ali dovesti u pitanje je jako ozbiljna stvar, jer za godinu dana će preseljenje biti gotova stvar. Za godinu dana Jedina kraljevina više neće biti članicom Europske unije. Dakle, stvari su žurne. Uostalom tu se radi o ne radi se o bilo kojoj agenciji. Ta agencija ima ključnu ulogu kada se govori o javnom zdravlju. A to je od sudbinskog značaja za europljane. Europska agencija za lijekove izdaje dozvole za stavljanje na tržište određenih lijekova i brojne druge stvari. Ona je zadužena za kontrolu od sudbinskog značaja. Dakle, ona mora imati naj bolju ekspertizu koja se treba moći porediti s onim najboljim u Sjednjim američkim državama ili drugdje. No, sva ova okljevanja uzrokom su što neki stručnjaci odlaze, odlaze drugdje gdje, gdje, će, biti, gdje će biti sigurniji. To je jako ozbiljno, jer ono što sam saznala jest da ponekad se ne može donijeti valjane odluke zato što nema stručnjaka zaduženih za ovu ili onu stvar. A to je puno zbiljnije nego da mi ovdje znamo da li se radi u Amsterdamu ili Milanu. Dakle, naša uloga danas je sljedeća. Vršiti maksimalni pritisak kod nizozemskih vlasti, nizozemske vlade koja je u potpunosti odgovorna, potpunosti odgovorna za prijedloge koje je iznijela i temeljem kojih su danas odnesene određene odluke. Dakle, trebamo vršiti to je pritisak kako bi nizozemska vlada uložila sva moguća sredstva kako bi se omogućilo agenciji da se smjesti u najboljim mogućim uvjetima. Dakle, tu su stručnjaci, dužnosnici, obitelji, djeca koja moraju biti upisana u škole, u sve učilišta. Na sve te ljudske probleme moramo misliti Dakle, doista, predsjednice, naša zadaća ovdje je da budemo jako obazrivi i da vršimo doista jak utjecaj i pritisak kod nizozemskih vlasti, jer jednostavno, evo, nažalost, odluka je pala na Amsterdam i nizozemska vlada nam mora pokazati i dokazati da to nije bio loš izbor. Hvala lijepa, gospođo Krastet. A sada dajem riječ gospodinu Brennanu. Ako smijem samo jednu kratku sugestiju. Možda ona neće naići baš e, na ne znam kakav prijem jer dolazi iz Ujedinjene kraljevine, ali dopustite da kažem da nije prošlo tako e, dugo vremena od kako smo na ovom odboru usvojili E, promjene u propisima koji se odnose na prenamjenu zemljišta LULUCF i tada smo govorili i o e, drvnim proizvodima i građevinskoj e, industriji, a zgrade od drvne građe mogu se izgraditi daleko brže nego ako se koristi čelik i beton. I onda bismo možda mogli sugerirati nizozemskoj da koriste ovakve konstrukcije. Tu možemo čuti i savjete od skandinavskih kolega ako, e, kolega, ako se sjećate ove rasprave o Lulucefu. E, nema nikakve dvojbe da bi se ta zgrada daleko brže izgradila, bila bi zdravija i bilo bi to jako dobro za reputaciju Europske agencije za lijekove e, ako bi bili u zgradi sagrađenoj od drvne građe. Hvala lijepa. E, no, e, vidjet ćemo može li se podržati ovaj prijedlog. E, zaključujem ovime popise govornika. Nitko se drugi nije javio za riječ. Gospodine Lavija, želite još nešto reći na kraju? Ne, u redu. Time zaključujem ovu točku ili ipak izvolite. Pa mogu još reći par riječi bez problema. Kompromisni amazmani koje smo načinili je nešto gdje smo pokušali e, uravnoteženo prikazati različita stajališta u okviru našeg odbora. E, postoji mnogo toga što smo naglasili čak i u kompromisnim amandmanima o e, aspektima vezanim za institucije. Jer ne možemo više prihvaćati da vijeće odluči, a onda od nas traži da jednostavno tu odluku potvrdimo. To je dakle institucionalni aspekt, tako je naše stajalište i svi klubovi zastupnika to su podržali. I zato će doći do priopćenja koje će ovo sve popratiti jer tu naglašavamo upravo te institucionalne aspekte. Što se ostatka tiče, ono što je, su rekle kolegica Grostet, kolegica Gardini, ali i kolega Caputo, mislim da se to može e, uočiti u kompromisnim amandmanima da e, znamo da u postupku nije bila o maksimalno sve jasno i šteta što je vijeće odlučio bez e, našeg e, sudjelovanja. Mislim da na kraju dajemo vrlo jasan znak da koji gesta koju radimo kako bi e, Europska agencija za lijekove mogla bez prekida raditi. Hvala lijepo, gospodine Lavija, zahvaljujem svima. Ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda, raspravu pod ovom točkom. Prelazimo na glasovanje. Vjerujem da imate e, svoje kartice za glasovanje. Molim da ih koristite. E, gospođa Juzo nema glasačku karticu, možete podići ruku i gospođa Ilonon koja je u istoj situaciji. Primit ćemo u svakom slučaju na znanje e, vaše glasove. E, glasujemo o e, suodlučivanju glede prijedloga za rezoluciju e, kojem se mijenja ranije rezolucija, odnosi se na sjedište Europske agencije za lijekove. Izvjestitelj Labija. Amandmani 3 4 zajedno za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman peti u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, drugi dio za, protiv, suzdržan, odbija se. Prelazimo na kompromis jedan. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 49. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. 50. i 51. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 6. Za? O, isprečavam se, ne razmatra se. Amandman 43. 43. Za? E, očito se ni ovaj amandman ne razmatra jer smo usvojili 51. E, bilo je glasovanje zajedno o 50. i 51. E, prelazimo na 43. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Avko četiri za, protiv. E, moramo ponoviti. tko je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Protiv gospođa Juzo. Dakle, odbija se. AFKO 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman sedmi, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Osam, za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, sljedeći se ne razmatraju, pa prelazimo na kompromisni amandman treći. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 19. sadrži i usmeni amandman. E, dakle, izraz may mijenja se s izrazom will. Jeste li protiv usmenog amandmana? Ne. Onda glasujemo o amandmanu 19. za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, nekoliko amandmana se ne razmatra. Prelazimo na amandman 22. za, protiv, suzdržan, odbija se. Rekla sam 22 ali vi ste protiv, eh, ako sam dobro zaključila. Želite ponovno glasovati o 22. Ne. Odbija se. Amandman 23. za, protiv, suzdržan, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržan, odbija se. 25. i 26. za, protiv, suzdržan, odbija se. 27. za, protiv, suzdržan, odbija se. 31. za, protiv, suzdržan, odbija se. 32. za, protiv, suzdržan, odbija se. 33. za, protiv, suzdržan, odbija se. 34. za, protiv, suzdržan, odbija se. 38. za, protiv, suzdržan, odbija se. Sada glasujemo o nacrtu izvješća u izmijenjenom obliku elektronskim putem. Otvaram glasovanje. I sada je glasovanje zaključeno i izvješće se usvaja. Sada glasujemo o prijedlogu zakonodavne rezolucije u cjelini ponovno elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, zahvaljujem i čestitam na izvješću. Ovime e, zaključujemo rad na ovom sastanku. Večeras vidimo se ponovno e, 14. ožujka na sljedećem izvanrednom sastanku, znači u srijedu. Hvala vam lijepa, želim vam ugodnu večer.